dakle 62% su žene, imamo kvalificirane ekonomistice i financijske stručnjakinje. E, proveli smo istraživanja koja govore da u e, poduzećima, u financijskom sektoru, u bankama, e, tamo gdje postoji raznolikost u odborima, gdje postoji ravnotežena zastupljenost da je i donošenje odluka uravnoteženije a i načini na koji se, su se naučile lekcije iz financijske krize i tu se vidjelo zaista e, da muškarci e, radije preuzimaju e, riskantne odluke Dakle, to nije nešto što sam ja izmislila, to je nešto što smo vidjeli u činjenicama, e, iz podataka smo to vidjeli koje smo prikupili od mnogo institucija. I zato je dobro imati e, e, i muškarci i žene u tim tijelima kako bi se donosile uravnotežene odluke. I zato je dobro da zajedno radimo u budućnosti na postupcima koji će jamčiti e, e, zastupljenost žena na temelju e, poštene konkurencije, a to sam već uvela i u sadašnjoj verziji direktive o ženama u odborima. Dakle, odlučivanje u svim fazama odabira treba se temeljiti na stručnosti, iskustvu, profesionalnoj sposobnosti za obavljanje posla, i onda e, da osoba čiji je rod pod zastupljen e, treba dobiti prioritet. Mislim da je to pošteno, a i rodno je neutralno, tako i jednog dana može i neki muškarac imati prioritet. Tako da mislim da moramo te procese ponovo sagledati i učiniti ih poštenijima. E, ja obavljam već petu godinu ovaj posao povjerenice za rodnu jednakost E, e, nosila sam se sa puno mitova, lažima. Danas smo čuli jednu, e, a to je da smo različiti, pa naravno da smo različiti. Imamo različit način razmišljanja i zato upravo trebamo imati tu uravnoteženu zastupljenost. Mi smo različiti kao pojedinci. Ja dolazim iz totalitarne zemlje kada e, čujem za jednakost, nervozna sam jer sam živjela u režim koji je nametnuo nejednakost. Mi smo pojedinci jednako sposobni obavljati neki posao. Nemojte mi reći da imamo problema E, iz rodnog e, motrišta. Drugi mit e, kada govorimo o kvotama koje su uvedene u ovoj direktivi o ženama u nadzornim odborima čujem ponekada da uz pomoć tih kvota ili na temelju tih kvota da će neka žena zamijeniti fantastičnog dobro obrazovnog muškarca pa to nije istina Nadam se, e, e, odnosno želim da me dobro razumijete. Ja sam za pošteno naticanje. E, to je nužno nakon lekcija koje smo naučili iz financijske krize i riskantnih odluka E, e, mislim da ne bi došlo do e, financijske krize da se radilo o Lemon Sisters, a ne Lemon Brothers. Dakle, e, prije nekoliko minuta vidjeli smo puno sjajnih mladih ljudi ovdje. Razgovarala sam sa mladim damama koje su me posjedile ovdje, studenticama, stažisticama. Mlade žene ne govore o diskriminaciji one su spremne e, e, uhvatiti se u koštac i mislim da mi moramo ispuniti taj zatak e, da ih potaknemo, da im pomognemo da imaju više samopouzdanja i da budu spremne za zahtjevne poslove jer i to povjerenje u sebe E, dakle to je prepreka ženama što nemaju povjerenje u sebe da se natječu za, te visoke položaje i to je na neki način ponekad mi kao žene zapravo se ne želimo izložiti riziku i tu im treba pomoći. I ovo što smo čuli od gospodina Sočnjesa to su stražne stvari. Ne slažem se s tim što je on rekao, ali dame i gospodo, bila sam jučer ovdje. Raspravljali smo o akvakulturi o zaštiti riba i životinja. Jučer sam čula da ribe ne zaslužuju našu zaštitu jer nemaju pravo glasa i nisu porezni obveznici. Danas kada smo govorili o e, ženama, tako sam isto nešto slično čula. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. E, na kraju riječ u ime vijeća ima gospođa Čioc zastupnici, dame i gospodo. Zaključno e, želim vam još jednom e, reći i uvjeriti vas što se tiče tijela Europske unije koje su e, financijska tijela vijeće, zaista želi promicati rodnu ravnopravnost, a postupa strogo onako kako to od njega zahtjeva pravo Europske unije. Nadam se da sam vam uspjela pojasniti ulogu vijeća u tom procesu. Hvala vam lijepa još jednom na pozornosti. Hvala gospođo Čioti. Pa, imamo pet prijedloga za rezolucija. je raspravljena, e, zatvorena, a o prijedlozima će se odlučiti glasovati u četvrtak. A sada prekidamo zasjedanje na nekoliko minuta. mr prime minister thank you for coming mr president of the european commission dear friends. gospodine predsjedniče vlade hvala vam što ste došli. važno je za nas da vodimo raspravu sa slovačkim predsjednikom vlade o budućnosti europske unije. europski parlament gospodine pellegrini predstavlja sjedište demokracije. E, nakon stajališta Europske komisije, stajališta e, Francuske, e, želimo znati stajalište dakle, svake države članice o budućnosti Europe. Ovo je važna rasprava i kao što znate, vrlo je važno ojačati stajalište i poziciju Europskog parlamenta u Europskoj uniji. Kao što znate, vrlo je važno pitanje migracija. Europski parlament usvojio je reformu Dublinske uredbe. E, želimo istovremeno više raditi u Africi i ulagati više u Afriku. E, to je također važno za nas. Važno je i socijalna politika jako smo se angažirali u borbi protiv nezaposlenosti mladih i e, zato moramo e, raditi za realno gospodarstvo, a istovremeno moramo raditi i protiv klimatskih promjena. To je važno e, za Europski parlament. Budućnost Europske unije u ovim teškim trenucima Evo, e, danas će Europski parlament glasati o politici prema Kini. Ona je važna za nas, ima i drugih e, važnih stvari za nas na našem e, programu rada prije europskih izbora. Najvažnija stvar je Brexit. Jučer je gospođa May bila u Strasburu. I u tom smislu važno je da znamo kako stajalište o tome ima Slovačka. Izvolite, predsjedniče vlade. Vi prego di registrarvi per eh, il the Molim istovremeno da se prijavite za javljanje za riječ. Otvaram elektronički sustav za prijavu. Hvala. Mr. President, Gospodine predsjedniče, potpredsjednice komisije, poštovani vođe političkih klubova, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Želim vam zahvaliti na ovoj prilici da sudjelujem u ovoj raspravi o budućnosti Europe. To je zaista meni velika čast i povlastica biti danas ovdje jer ova demokratska kuća predstavlja sve europske građane. Ljudsku povijest pogoni želja za ostvarenje ideala i stvaranje bolje budućnosti. To je upravo ono što je bilo eh, na početku Europske unije kada je rođena Europska unija prije 60 godina. To je pokrenulo demokratske promjene prije 30 godina u Čekoslovačkoj. Poticali su nisi ideali mira, napretka jedinstva. Projekt Europske unije doveo je mir u Europu i donio nam je stabilnost, slobodnost i napredak. Donio nam je uspjeh, pa čak i manjim zemljama kao što je Slovačka. Dame i gospodo, slovački put prema napredno Europe započeo je 1989. Imali smo potrebu za slobodom, demokracijom, ljudskim pravima. Htjeli smo sudjelovati u ekonomskom i tehnološkom napretku. Prije 15 godina vratili smo se onamo kam smo oduvijek pripadali u zapadno europsko i transatlantsko područje vrijednosti u Europsku uniju i NATO. Povijest Slovačke nakon toga bila je iznimno uspješna, no naš put nije uvijek bio jednostavan, niti je išao samo ravno. Bilo je tu cijeli niz kriza koje smo morali prebroditi. Borili smo se protiv visoke stope nezaposlenosti, provodili smo reformu i restrukturiranje bankarskog sektora, promjene u društvu. Morali smo izgraditi demokratske institucije, a morali smo to lakoće i prebroditi razdoblje demokratske krize. No ispunili smo uvjete i pristupili smo Europskoj uniji i NATO. Proširenje Europske unije od 2004. do 2013. godine bio je primjer situacije u kojoj su svi nešto dobili. Mod razdoblje modernizacija i rasta u novema... a stare zemlje članice proširila se svoje tržišta. Slovačka je danas punopravna članica Europske unije. Mi smo e, zemlja sa najbržim rastom BDP u Europskoj uniji. Mi smo najmlađi član eurozone s iznimno niskom stopom nezaposlenosti. A posljednjih godina postali smo zemlja u kojoj sve e, u kojoj imigrira više ljudi nego što ih emigrira. Promijenila se i atmosfera u našoj zemlji. Građani su slobodni, bogati, no isto tako su zahtjevniji kada je riječ o politici. I ovaj potencijal mi koristimo za modernizaciju naše zemlje. Slovačka ima snažno civilno društvo i visoko stupanj medijskih sloboda. Na nama je jasno da postoje područja u kojima moramo još više napredovati. Primjerice područje obrazovanja ili pak kada je riječ o inovacijama, kada je riječ o visoko kvalitetnom upravljanju e, državom ili kada je riječ o borbi protiv korupcije. Ali i u ovoj situaciji EU može biti uzor. Možemo riješiti probleme, možemo riješiti krize ako i postoji volja. Milan Rastislav Štefanik, jedan veliki europski diplomat, jedan od osnivača Čehoslovačke republike, francuski general i diplomat rekao je da za ljude koji su odlučni i izdržljivi, za njih ne postoji ništa što ne mogu postići. Dakle, ljudi koji su, imaju izdrživost i koji imaju odlučnost mogu postići sve. I to je bio moto koji to je bio naš moto i nakon pristupanja Europskoj uniji. Ima pred nama je bio put eh, ka prostoru, eurozoni, a na integracijskom putu mi nikada nismo posustali. Uvijek smo vjerovali u važnost eh, europske ideje. Ujedinjena Europa je naše područje postojanja. Ja sam uvjeren da ne postoji druga alternativa. E, to je ono što smo primijetili i e, dokazali tijekom slovačkog predsjedavanja. Samit u Bratislavi bio je jasan znak ujedinjenosti Europe nakon onih šokantnih vijesti e, i referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. U Slovačkoj kao i u cijeloj Europskoj uniji nismo imuni protiv napada na europske vrijednosti i podovo kada je riječ o jednoj vrijednosti koja je važna, a to je sloboda govora. E, dolazi i do reakcija u javnosti. To živio smo to i u Slovačkoj. To je primjer koliko je zrela naša demokracija i naši građani. Prije nekoliko tjedana, dakle, e, obilježili smo e, dan e, smrti dvaju novinara koji taj događaj je pogodio cijelu Slovačku i društvo i politiku i ono što ovdje mogu reći jeste da svi imamo samo jedan cilj a to je da pronađemo one koji su počinili ovo zlodjelo te da ih e, kaznimo. U ovom e, toga zahvaljujem Europskom parlamentu i drugim institucijama na dobroj suradnji. Zahvaljujem i Europolu e, na provođenju istrage i rezultatima te istrage. I imamo već prve E, osumnjičene koje su e, privedeni i kojima će suditi. U ovim teškim vremenima mi možemo i mi pripadamo e, onoj skupini zemalja koje žele biti integrirane i želimo dati svoj doprinos i preuzeti svoj dio odgovornosti za uspjeh ovog zajedničkog integracijskog projekta i oblikovanje budućnosti Europa. Pred nama i u Slovačkoj su izbori. Ja sam uvjeran da će slovački građani dokazati svoju zrelost i da će odabrati kandidata koji je proeuropski orijentiran. A stranka koju ja zastupljam, e, vladajuća stranka, e, nije mogla odabrati boljeg kandidata od e, gospodina Maroša Ševčevića. I to je snažan signal, e, dokaz da branimo naše vrijednosti. Nastavljam na engleskom. prijeh e, Slovačke definira odakle zapravo mi dolazimo. Srednja Europa je prirodno životno okruženje Slovačke i to iz povijesnih, e, geografskih i kulturoloških razloga. Regionalna politička suradnja jeste srž europskog uspjeha. Franko-germanska suradnja, Weimar, Benelux, Baltičke zemlje, a i Višegradska skupina donose nove inicijative i nove ideje i time jačaju našu uniju. Slovačka tjednačno predsjeda višegradskom skupinom. Naš glavni cilj jest da imamo pozitivnu agendu i time ojačamo Europsku uniju. Naravno, mi smo svjesni razlika, mm, ima tu i kritike i e, nesporazuma, ali u ovim izazovnim vremenima moramo e, imati se okupiti svi za stolom i moramo riješiti naše sporove kroz dijalog. Europska unija je rezultat snažne vizije i velikih napora niza generacija. Mi smo jednostavno, naša je obveza da štitimo Europsku uniju ponajprije sada kada se Europa i zapadna demokracija e, nalazi pred novim razvojima i izazovima. Imamo tu izazove koje dolaze izvan Europe. Imamo tu i e, sve jača ruska i kineska e, nastojanja i to zahtjeva stažan odgovor Europske unije. Vidjeli smo i da klimatske promjene mogu imati nepredvidive ekonomske, političke i socijalne posljedice na naše živote. Također vidimo ovdje i tehnološku revoluciju, industrija 4.0. Europa će preživjeti samo oko ostane predvodnik u tehnološkom napretku i inovacijama. A da bi se to postiglo, naše vlade moraju također postati vlade 4.0. Što više cijeli niz izazova unutar Europe. Sve veće društvene razlike zapravo uništavaju onaj prvotni socijalni ugovor. Imamo starenje društava, imamo regionalne socioekonomske razlike koje ne doprinose osjećaju, jačanju osjećaja jedinstva. Mnogi ljudi osjećaju da ih se jednostavno ostavlja na marginama. I u tom kontekstu nije iznenađujuće da masovne imigracije iz zemalja izvan Europske unije izazivaju nove napetosti i nove sukobe. Zaboravljamo govoriti građanima o Europi, o demokraciji, o našim planovima za budućnost. Ako ne čuju odgovore, naše odgovore, oni će ih potražiti negdje drugdje. Nedostatak komunikacije može postati plodno tlo za dezinformacije i lažne vijeste. Jedan primjer je referendum u Velikoj Britaniji 2016. godine. Očito je da izolacionizam, protekcionizam i, i nacionalizam nisu rješenja. Naš odgovor ne smije biti fragmentacija i raspadanje na male nacionalne države s ograničenim resursama, nego upravo suprotno snažnija Ujedinjena Europska unija kao globalna sila. Poštovane dame i gospodo, kao što je 17 kolega već učinilo i ja ću vam predstaviti e, svoju viziju zajedničke europske budućnosti. Vizija atraktivne unije u koju građani mogu imati povjerenja i koju građani mogu podržati. To je još uvijek valjena poruka sa samita u Bratislavi. Kao prvo, trebamo uniju koja je ujedinjena, e, napredna i sigurna. Kao drugo, uniju koja je relevantna na globalnoj razini. uniju koja je iskrena prema svojim građanima i uniju koja se brine za svoju vlastitu budućnost. No, moramo pronaći zajednički put za postizanje ovih ideja. Stoga, moje pitanje je kako doći do cilja. Kao prvo moramo biti ujedinjeni. Ujedinjenost e, je odnosno unity je riječ koja se najčešće koriste moji kolege i koji su koristili kada su se obraćali ovom visokom domu i u potpunosti u pravu. Bez e, ujedinjenosti <laughs> mi zapravo ćemo biti predmet e, o kojima će odlučivati drugi. Ne možemo biti uspješni u postizanju naših ideja ako ne prebrodimo i ono što je još ostalo od bivše podjele na istok i zapad. Moramo se riješiti stereotipa, e, načina kako vidimo različitosti među nama. I stoga ovdje ponavljam riječi slovačkog političara Milana Hođe koji je bio premijer Čehoslovačke od 1935. do 1938. a 1942. je napisao Europska sigurnost ne može biti izgrađena samo i ne može smije biti građena samo u zapadu, nego isto tako mora obuhvatiti i središnju Europu. E, mora samo zajednički demokratski ideal institucije oba dijela će pružiti nadu budućnost. Ja vjerujem da razlike i geografske granice da Unatoč svemu tome postoje zajednički interesi, moramo komunicirati, moramo napraviti iskorak iz s jedne i s druge strane i postoje cijeli niz pozitivnih primjera kako se mogu prebroditi razlike, a navišću samo dva velika primjera, a to je odašiljanje radnika ili pak um, dvostruki standardi za kvalitetu hrane. S druge strane, postoje i one pitanja o kojima nismo dobro komunicirali, primjerice migracije. Moramo pronaći rješenje koje će funkcionirati za sve. I migracije moraju uh, biti nešto čime se može upravljati i imigracija mora biti u interesu uh, Europske unije. No, mi ne možemo ovdje govoriti o političkoj ujedinjenosti ako nemamo socioekonomsku konvergenciju i koheziju Europsku uniju, a to znači da e, prosperitet mora biti na korist od svih. Moramo se boriti protiv negativnih posljedica globalizacije i spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza od velikih korporacija. Moramo ih priznati da plaćaju poreze tamo gdje e, generiraju svoj profit. Moramo se boriti protiv sve većih raz razlika u društvu, te moramo bogatstvo porazpodijeliti na učinkovitiji način. Uvođenje europskih minimalna plaća bio bi jedan način stvaranja socijalne solidarnosti. Moja vlada se obvezala za europski stup socijalnih prava koji treba dati je snažnu socijalnu dimenziju Europi budućnosti. Slovačka također zagovara pravičnu mobilnost radnika marketinga koji će omogućiti našim građanima i poduzećima da iskoriste prilike na jedinstvenom tržištu i stoga mi pozdravljamo sporazum za uspostavljanje europskog tijela za rad i mi smo e, spremno e, rekli da smo spremni tu instituciju ugostiti u našoj zemlji. A kao drugo, mi moramo biti relevantni na globalnoj razini. Treba nam Europska unija koja će imati važnu globalnu ulogu i biti ekonomska sila. Mi moramo uh, ujediniti naše snage, povećati naše kapacitete. Stoga Slovačka podržava strukturiranu uh, suradnju o sigurnosti i obrani i time uh, osnaživanje komplementarnosti između Europske unije i nato globalno relevantni. To znači da moramo također pridržavati se naših obveza. Mi nismo ekskluzivni klub, mi želimo biti inkluzivni, otvoreni za sve one koji ispunjavaju kriterije, a i oni koji su, ali biti otvoreni za one koji su nas možda napustili. to je naš strateški interes, jer ako mi ne popunimo prazninu, popunit će netko drugi. S druge strane, globalno znači da imamo, da smo značajna ekonomska sila E, imamo snažnu valutu, da imamo svobodnu, ali poštenu međunarodnu trgovinu. I Europska unija mora ostati šampion kada je riječ o tome. I kao treće moramo biti iskreni prema našim građanima. Ne možemo našim građanima obećavati život bez problema, bez teškog rada i bez izazova. Europska unija nema e, nekakav čarobni štapić za rješavanje svih problema. Međutim, ono što možemo ponuditi našim građanima jeste vizija naše budućnosti i pretvoriti to obećanje u opipljive rezultate. Naši mladi građani moraju osjetiti da i oni pripadaju e, tome da da Europska unija nije nekakav brisel koji je daleko udaljen. Svi smo mi Europska unija. Moramo se suočiti s onima koji govore upravo suprotno. Ignorirati ih, to nije rješenje. Moramo im se suprostaviti i iznijeti činjenice. Europska unija je sada jedna velika, snažna zajednica koja nam pruža jedan kolektivni identitet. Jer postoji nešto na Europskoj uniji što je i osobno. Ali to nikako ne umanjuje naš osobni ili nacionalni identitet. Naše jedinstvo mora biti jedinstvo vrijednosti, u kontekstu nacionalne, regionalne i e, lokalne raznolikosti. Kao četvrto, moramo e, se pobrinuti za našu budućnost. Uskoro, e, sada pred same europske izbore, vi europske političke stranke E, imat ćete mogućnost i priliku da predstavite novu realističnu viziju naše unije. Europska rasprava postala je vrlo e, žužena na mnogim razinama političkom, e, civilnoj, nacionalnoj, regionalnoj razini E, predsjednik Macron je značajno potaknuo te rasprave iznošenjem svoje vizije, budućnosti. Slažem se s njime, ne smijemo ostati zarobljeni u statusu okovo i ne smijemo rezignirati. Moramo obnoviti našu uniju. Na nama je voljama da pronađemo zajednički put, da pronađemo instrumente e, koji će vratiti povjerenje i podršku e, građana, treba nam mir, napredak i zaštita u Europskoj uniji. Moramo naći načina kako da zaštitimo četiri osnovne slobode koje su temelje europske integracija. Potrebna nam je europska rasprava o strategijama i onome što e, želimo postići u ovom stoljeću. Potrebe e, Europska unija e, će proći također i transformaciju prema klimatske neutralnoj ekonomiji. Treba nam e, tranzicija koja će također biti poštena i prema građanima, ali i prema kompanijama. Jedno važno pitanje budućnosti jeste i digitalizacija i automatizacija. S jedne strane, postoje velika zabrinutost da ljudi neće imati dovoljno posla jer će roboti preuzeti njihova radna mjesta. S druge strane, postoji velika zabrinutost zbog nedostatka kvalificiranih radnika na tržištu a u budućnosti trebati će nam još kvalificirane i radnici. Najbolji dokaz tome jeste da zemlje s najviše robota po, radnom, eh, po radnom mjestu, a to su Njemačka, Južna Koreja i Singapur, imaju najniže stope nezaposlenosti. Trenutno imamo nekih 151 robota na 10.000 radnih mjesta u Slovačkoj. To je više od polovice od europskog prosjeka i jedan od najviših postotaka u središnjoj i istočnoj Europi. Ne smijemo se bojati tehnoloških promjena. Moramo se prilagoditi na pametan način i uz odgovorne politike. Ako želimo biti iskreni, moramo imati prave instrumente kao što su sljedeći više financijski okvir. Proračun koji sada imamo zapravo predstavlja samo 1% europskog BND-a. Fokusiranje na proračuna na nove izazove ne znači da ćemo odustati od kohezijske politike pozivi za smanjenje u sljedećem VFO-u samo zapravo su dokaz pogrešnog eh, razumijevanja uloge kohezijske politike, ali imamo treba kohezijska politika doprinosi ekonomskom rastu i eh, svim područjima, čak i ovim teškim eh, ekonomskim vremenima. Spomenula sam da moramo govoriti o našoj budućnosti i mole vas, kako ćemo govoriti o novom višegodišnjem financijskom okviru ako nemamo jasnu viziju budućnosti Europske unije. Mislim da to nije ispravan pristup. Nije dobro da prvo gledamo što ćemo imati u proračunu, a tek da onda zapravo govorimo o tome što se tim proračunom može financirati. Mislim da moramo ići suprotno, u suprotnom smjeru. Prvo moramo vidjeti gdje želimo biti u narednih 5, 7, 10 godina, što su naše prioriteti, a da tek donijeti odluku o tome kakav proračun i koji volumen proračun mora imati. To je pristup koji se meni bolje sviđa i bolje od onoga što trenutačno imamo. A kada govorim o nevim, novim tehnologijama, molim vas, moramo biti otvoreni i ovdje ne govorim o Europskom parlamentu, nego govorim općenito. Na europskoj razini, moramo biti iskreni i reći da na europskoj razini ne možemo držati korak sa napretkom. Uvijek smo zapravo korak za suočavamo se sa digitalnom revolucijom, ali zapravo nismo u stanju napraviti promjene u zakonodavnom okviru. Uvijek smo korak iza, pokušavamo regulirati nešto što ljudi u, već e, koriste, a onda nam imamo e, za zakonski okvir na zakonski okvir, sve je previše regulirano pa, i to je razlog zašto nismo na istoj razini kao SD ili azijske zemlje gdje isto tako imamo e, veliki napredak digitalnog sektora, a mi ovdje u EU zaostajemo i govorimo o 28 zakonodavnih okvira. To nam treba fleksibilan zakonodavni okvir, a to je da ne smijemo ovdje zapravo e, uređivati svaku sitnicu u našem e, životu. Tako nećemo riješiti izazov digitalizacije. Moramo imati nekakva osnovne propise, fleksibilan zakonodavni okvir koji će nam omogućiti da reagiramo dovoljno brzo. I to je razlog zašto sam rekao, ako govorimo o industriji 4.0, onda moramo imati i vlade 4.0, jer u ovom trenutku bojim se da u pojedinim zemljama imamo vlade, vlade 2.0, u nekim možda e, vlade 3.0, e, a rijetko koje vladu 4.0. Poštovane dame i gospodo, Europski izbori su uskoro pred nama i moramo mobilizirati sve naše snage kako bismo se borili protiv lažnih vijesti, hibridnih prijetnji i e, kiberpropagande e, moramo e, i ljudima pokazati koliko je ovo važno, moramo govoriti o važnosti Europske unije za njihov svakodnevni život. Moramo pridoniti tome da oni razumiju koliko su važni izboru, da je ovo pa njihova prilika da u sudjeluju u Ruskoj uniji, da to ne prepuste drugima. Mnogo je toga još pred nama, a završit ću svoj govor riječima jednog od osnivača Europske unije, Jean Monnet, rekao je, ljudi prihvaćaju promjene kad se suoče s nužnošću i e, prepoznaju nužnost samo kada je kriza pred njama. Moramo biti hrabri, moramo biti odlučni, moramo dovesti do promjena, moramo učiniti Uniju atraktivnijom za sve. Unija koja će biti sposobna da uči e, od svojih prošlih grešaka i koja je spremna da zagrli, e, zagrli budućnost. I na samom kraju ponovit ću, potrebna nam je vizija atraktivne unije u koju građani mogu imati povjerenja i koju će građani podržati. Hvala vam puno. Hvala lijepa gospodine premijeru na vašem govoru. Sljedeći e, govornik je predsjednik e, Europske komisije Jean-Claude Juncker. E, dobro jutro gospodine predsjedniče, premijeru, Pjeta. Povjerit ću vam jednu tajnu. Malo sam spavao prošle noći zbog gospođe May. Međutim, dovoljno dugo kako bih mogao sanjati Slovačku i Bratislavu. Zato što jučer, dok sam pregovarao s gospođom May, sam mislio na Europski sastanak na vrhu u Bratislavi koji se održao u rujnu 2016. godine. Bilo je to tri mjeseca nakon što su Britanci odlučili otići iz Europske unije vaša vlada čiji ste vi bili dio, zaista vi ste kao slovačko predsjedništvo bili vrlo zaslužni i po prvi puta ste odlučili sazvati sastanak na vrhu 27 država članica jer slovačka je vlada smatrala da Brexit predstavlja prošlost te da moramo pripremiti budućnost Europske unije. To smo i učinili u Bratislavi kada smo usvojili ono što se zove Bratislavski program, Roadmap of Bratislava. I e, sjećam se što ste vi tada rekli, bilo je to nekoliko dana nakon što sam ja govorio o stanju Unije pred Europskim parlamentom. Po prvi i vjerojatno po zadnji put predsjednici vlade pozdravili su sadržaj e, tog govora. Nikada se to ranije nije dogodilo, a neće se vjerojatno niti dogoditi. Dakle, jako dobro se sjećam tog sastanka na vrhu u Bratislavi, jer zahvaljujući njemu smo odlučno i hrabro, iako ponekada malim koracima, e, smo dakle krenuli prema europskoj budućnosti. Iako su neki predviđali da budućnosti Europe neće biti nakon britanske odluke. A e, prošle noći smo s britanskom vladom e, dogovorili uvjete i posljedice Brexita. Sinoć sam, odnosno tijekom noći, rekao da je to druga prilika koja se otvara, međutim da treće prilike biti neće i e, nadam se da će zastupnici britanskog parlamenta odobriti ovo što su dogovorili Britanci i Europska unija, dakle da će podržati tekst sporazuma. Peter, hvala lijepa u ime Europske komisije na podršci koju nam stovačka vlada stalno pruža. Pritom mislim na napore koje Slovačka ulaže po pitanju inovacije direktive i njezine izmjene direktive o upućenim radnicima. A ista stvar vrijedi i za stvaranje e, tijela e, za pitanja rada. Osim toga, države članice koje žele da to dijelo dođe u njihovu državu je puno veći nego e, kada je komisija zaželjela stvoriti bankovno tijelo i prihvatiti ga u svojoj državi. Koliko ja znam, vi volite socijalni stup, europski socijalni stup. Sve više predsjednika vlade to kaže, ne samo ovdje, e, ne samo u Europskom vijeću, već i na razini vijeća ministara. Tu se manje osjećam izoliranim. Slovačka vlada nam je jako pomogla da načinimo socijalni stup za vrijeme socijalnog samita u Geteborgu stalno ponavljam da se tamo nalazi potreba da svugdje u Europi postoji minimalna plaća. To nije nešto što je izmišljeno prije par tjedana, već je to nešto što ova komisija dugo govori. Htio bih da to napravimo što je prije moguće. A isto vrijedi i za stvaranje u svim europskim državama minimalnog dohodka. Spomenuli ste financijski okvir za sedam godina koji nam slijede. Točno, trebamo se najprije dogovoriti oko politika, a onda o načinu na kojima će se financirati politike oko kojih smo se dogovorili. To je upravo pristup Europske komisije. To je upravo pristup i način na koji smo reagirali na želje koje ste vi izrazili. Ne smijemo e, zanemariti želju da se nastavi s kohezijskom politikom. Ja sam veliki pristaša kohezijskih politika, a ako se dobro dogovorimo najprije dakle o politikama, onda smo trebali e, to uzeti u obzir. Vi ste govorili politike, inovacije, modernizacije, digitalizacije, Europa obrane. Sve smo to učinili. A e, nismo revidirali kohezijske politike koje su i dalje nužne i e, dakle da to nismo revidirali, da nismo revidirali poljoprivrednu politiku, onda bismo imali e, takav proračun. E, dakle 1,41%, čak niti tvoja vlada ne bi prihvatila 1,41%. Prema tome, morali smo postupiti kao što smo postupili. Slovačka u ovom času predsjeda višehradskom skupinom. Bilo bi mi drago da iskoristite tu priliku kako biste stavili završnu točku na tu eh, nepotrebnu raspravu između Evropljena s istoka, odnosno Evropljena iz središnje Europe i Evropljena iz zapadne Europe. Evropa treba disati soba plućna krila. I e, prema tome smo e, svi mi oni koji moramo pridonositi ne samo Evropska unija, Evropska komisija, dakle Evropski parlament, Evropska komisija i nekoliko država e, sa zapada koji su dakle odgovorni za ovakvu nepotrebnu raspravu. Iskoristite dobro to što predsjedate višehradskom skupinom da se takvom čemu stane na kraj. Znate, Slovačka, baš kao i svi ostali koji dolaze sa zapada i koji su prilično mladi ili barem želi ostati mladi. Za nas Slovačka nije neutralna zemlja. U vrijeme e, kada je bilo Praško proljeće, koje je istovremeno bilo i Bratislavsko proljeće, vidio sam ono što se tada događalo u Slovačkoj. Mi e, posebno volimo tu zemlju E, i ta ljubav je puna nade i očekivanja. I e, ne bih htio da Slovaci misle da ostatak Europe ne voli Slovačku. Ne, jer ostatak Europe voli Slovačku. A htio bih da Slovaci vole ostatak Europske unije. Postoje neki trenuci iz povijeste koji nisu dovoljno poznati. Tadašnja čehoslovačka vlada u izgnanstvu kao i druge vlade središnje Europe su e, izradili projekt za Europu koji su nazvali projekt za Europsku uniju. Taj malo poznati dokument na kraju teksta ima rečenicu koja me uvijek impresionirala i dirnula. Dakle, te vlade nas to su napisale želimo da nam se jednoga dana države zapadne Europe pridruže da stvorimo Europsku uniju. Povijest nas je spriječila da se stvari dogode na taj način. Međutim, Središnja Europa je prva sanjala o mirnodopskoj Europi. Dužnost nam je da nastavimo na tome raditi. Hvala. Merci Jean-Claude. Maintenant on va commencer. Hvala Jean-Claude. A sada ćemo nastaviti sa govorima u ime Europske unije. Najprije Gonzales Pons u ime e, Europske pučke stranke. Pa- Hvala vam gospodine Juncker na ljubaznim riječima. Hvala premijeru toplu dobrodošlicu vam želim u Europski parlament. Hvala što dijelite s nama e, e, e, vaš pogled na budućnost Europe. Zahvalili smo u ime EPP-a. Vi ste govorili o Janu Kusjaku, o novinaru ali to ne ide dovoljno daleko. Sloboda e, medija jedan je od temeljnih stupova demokracije. Kad je ubijen novinar, ta tragedija imat će učinak na sve demokracije. Na Malti još niko nije preuzeo odgovornost za smrt Dafne Karuane. To duboko žalimo u e, Slovačkoj, e, za razliku od e, ostaka gospodina Fiskoga, nije puno učinjeno. Istraga nije dovršena. Zašto ta istraga nije dovršena? E, ne sviđa nam se retorika nekih članova vaše koalicije, nekih predsjedničkih kandidata i dalje e, koristite govor mržnje protiv oporbe. Što namjeravate učiniti povodom toga? Jeste li zaista opredjeljeni za borbu protiv e, govora mržnje E, koje je e, rabe neki e, članovi vaše vlade. Premijeru, Europu čekaju teška vremena, ne znamo kamo će, nam, će nas odvesti Brexit, Transatlantski savez se dovodi u pitanje, pokušavamo pod tepih staviti činjenicu da postoji migracijska kriza koja je bez nakon drugog svjetskog rada. Postoje problemi koje države članice ne mogu same rješavati. Tu nam je potrebno veće, potrebno nam je veće jedinstvo. Suočena s tim okolnostima čini se da vaša vlada ide u e, suprotnom smjeru. E, e, dobro, ono što ste vi ovo rekli nije ono što radi vaša vlada. Čini se da ona radi upravo suprotno postoji određeni prijepor između onoga što vi govorite i što radi vaša vlada. Jeste li vi za jaču europsku integraciju? Jeste li zaista za članstvo vaše zemlje u e, NATO? To su stvari koje nas brinu. E, treba baciti više svjetla na ta pitanja, na te prijepore između vaših toplih riječi i onoga što radi vaša vlada. Mi u EPP-u imamo jasni stav. Trebamo graditi Europu na temelju opipljivih stvari. Trebamo se brinuti za jednostavne potrebe naših građana, a ne elita. E, vi e, kažete da trpi vaš poljoprivredni sektor trebamo e, visoko postaviti ljestvicu. E, e, ne možemo se boriti protiv Brisela i poticati samo naše domaća pitanja. Populizam treba rješavati na domaćnoj razini. Trebamo se nositi sa našim problemima na našim granicama i u cijeloj Europi. Problemi u Europi E, su tu, ali što je sa borbom za demokraciju izvan Europe? Ljudi u Venezueli nemaju što za jesti. Vaša vlada nije priznala status predsjednika Kvadoa. Dakle, e, tu su i Kuba, Rusija, Iran, e, o kojem se niste izjasnili. Gospodine Palgini, hoćete li stati uz narod Venezuele koji nemaju dovoljno ljekova, hrane, Evropska unija traži da svi ulažemo napore, moramo biti ambiciozni, e, idealisti. E, e, nešto je krivo krenulo i više ljudi u Europi E, zapravo zavode populisti, nacionalisti. No nacionalizam i populizam je najveća prijetnja koja sada prijeti europskom snu. Nacionalizam i populizam e, glavna je prijetnja. Postoje druge prijetnje, ali nema smrtonosnije prijetnje od ove iznutra e, gledajući sljedeći mandat Europskog parlamenta biti će velika skupina nacionalista i populista E, kao što je rekao gospodin Juncker, vi trebate e, svoje svoju odgovornost izvršiti, a i mi ćemo u vijeću Postoje postoji puno stvari e, predlaže mo kandidata za predsjednika komisije. Podsjetili ste nas da ne možemo prihvatiti kandidata koji nije bio prije kandidat na izborima za EU. Njega treba podržati e, e, e, glas naroda. Otvara se novo poglavlje u povijesti Europe, poglavlje koje ćemo graditi na osnovi suradnje, slušat ćemo glas svih, glas malih i glas velikih. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata, Venda Nopter ima riječ. Poštovani premijeru, bilo je sve bilo nadahnjuće slušati vas, vašu viziju budućnosti Europe i koju ulogu ima vaša zemlja. Vi, Slovačka, leži u središtu Europe na granici nekadašnje podjele između istoga zapada na Dunavu i nakon ujedinjenja našeg kontinenta Slovačka je napravila velik korak napred u napretku. To je bilo nezamislivo. Čehoslovačka se na mirni način razdvojila, a kao članica, kao članica Europske unije Slovačka je ispunila uvjete za pristupanje eurozoni. To je to je bilo vrlo pozitivno i Slovačka e, je postala važan čimbenik u Europi i to ste dokazali i tijekom predsjedanja prije dva, e, dvije godine. Na tamo gdje je puno svjetlih primjera ima uvijek i onih je tamnih, e, sjenovitih mjesta. Čuli smo tu i mnoge kritike kada je riječ o mafiji i o korupciji. Jan Kutijak je htio rasvijetliti sva ta tamne temna mjesta i platio je to životom. civilno društvo u Slovačkoj je probuđeno to je dovelo do promjena. Europski parlament je e, ovdje osnovao radnu skupinu koja se bavila time što se događa ne samo u vašoj nego i u drugim zemljama članicama. O radu te grupe neće se također glasovati u parlamentu. E, no, možemo reći da u Slovačkoj je puno toga napravljeno. E, provedena je istraga, ali krici još uvijek nisu privedeni pravi E, isto e, ko hvale vrijedna je suradnja sa Europolom. Upitno je jeste li naučili iz pogrešaka u prošlosti kada je riječ o neovisnosti sudova. Ja vas molim da ne posustanete i da podržavate parlament u svojim nastojanjima da se stvori e, jedan mehanizam koji će zajamčiti neovisnost pa pravosuđa. Ovo nije miješanje sada u politička pitanja u vašoj zemlji Ravna država je ono što doprinosi osjećaju sigurnosti građana. Nitko ne želi ovdje e, uplitati se u ono što se događa u vašoj zemlji, ali moramo zajednički, ići zajedničkim putem jer to će još više integrirati istok i zapad. Gospodin Juncker govorio je o lijevom, e, govorio je o plućima Europe ima i drugih elemenata koji su problematične. Često se govori o tome da je istoka Europe zapravo samo produžena, e, produžena e, ruka poduzeća koja tamo e, iskorištavaju niske plaće i loše uvjete rada za ostvarenje velikog profita imamo ovdje i velike migracije e, kada je i određene nesrazmjere kada je riječ o mobilnosti radnika, formiranje jednog e, europskog tijela za rad može riješiti te probleme. Ako ovdje ništa ne učinimo, može doći i do raspada Europske unije. Važno je da ovdje imamo dugoročna, ne kratkoročna rješenja kada je riječ o klimatskim promjenama i za zaštiti okoliša. To ne smijemo odgađati jer klimatske promjene ne prestaju na granicama nacionalnih država. To je nešto što pogađa zemlje i na istoku i na zapadu, a moći ćemo će doći do promjena samo ako nešto poduzmemo. Ovo nije nešto za što su nadležne nacionalne države. Potrebno je djelovanje na europskoj razini, djelovanje koje će biti usmjereno na budućnost. Istok i zapad će samo kada potražimo i pronađemo zajednička rješenja za socijalnu sigurnost, e, jednake plaće za isto radno mjesto, pravični uvjeti kada je riječ o digitalnom sektoru, socijalna Europa je najbolje ljepilo za našu Europu i to je jedini način kako se možemo boriti protiv strahova. Vi ste doprinijeli uistinu mnogo postizanju ovog tima, a možete dati i još veći doprinos. Hvala vam puno. nome del u ime kluba konzervativaca zastupnica Žitnjanska. Hvala lijepa što ste mi dali riječ, predsjedniče, premijeru, kolege. Upravo prije 20 godina obilježili smo prvo proširenje NATO-a nakon kraja hladnog rata. Iako Slovačka nije bila dio tog proširenja, na posjetku smo e, našli put u civilizirano područje vrijednosti NATO u Europskoj uniji. Nažalost, nedavno to je dovedeno otvoreno u pitanje ne samo od strane nekih ekstremista, nego i dijela vladajuće koalicije u našoj zemlji, čime se podriva, e, e, podrivaju tradicionalni e, savezi i idemo s Rusijom protiv interesa Slovačke i Europske unije. Ako želimo biti pouzdani partner sa našim saveznicima, moramo biti dosjedni, moramo biti odlučni u našim komunikacijama sa slovačkom javnosti. Ne smijemo koristiti laže kako bi bili popularniji. Lakše je mobilizirati ljude oko negativnih emocija, ali to je jako opasno, može izmaći kontrol i postati destruktivno. Dakle, više nego ikada možemo ne samo